prve o kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava. Prva točka su krimski tatari. E, najavila bih da kasnimo, tako da neću moći prihvaćati plave kartone i možda ću morati ograničiti ili uopće ne prihvaćati catch the eye za riječ. Dakle, ne mogu obećati, morat ćemo vidjeti kako stojimo s vremenom. Započnimo sa pitanjem krimskih tatara, gospodin Rope, minuta i pol. Izvolite. Gospođo predsjedateljice, povjerenice, kolege. Danas raspravljamo o rezoluciji parlamenta o krimskim tatarima. To je najmanje što možemo učiniti za pomoći ovoj jedinstvenoj etničkoj skupini. Ne sumnjam da svi u ovoj dvorani osuđuju nezakonito pripajanje Krima prije dvije godine. Okupatori ne samo da su okupirali teritorij, već su pokušali provesti nešto što možemo opisati samo kao etničko čišćenje. Krimski Tatari bili su prvi koje su okupatori optužili kao kriminalce. 44. Sovjetski savez objavio je da su svi Tatari kriminalci, te ih je zatim masovno deportirao. To je prošlo nezapaženo, i čini se da Rusija danas zapravo pokušava učiniti isto, ponoviti taj prekršaj. Krimski Tatari ponovno se predstavljaju kao kriminalci, vrhovno predstavničko tijelo je zabranjeno, Tatare se progoni i mi smo sastavili jednu odličnu rezoluciju koja osuđuje represiju rudskih tijela vlasti, a isto tako tražimo poštivanje temeljnih i ljudskih prava. Hvala. Zahvaljujem, voljela bih biti fleksibilnija s vremenom, no nažalost nemam taj luksus danas, pa ću biti e, poprilično okrutno tome, unaprijed se ispričavam, na jednu minutu zastupnik Korao. Hvala vam. Masovna deportacija krimskih tatara je počela 1944. i uključeno je bilo više od 230 tisuća osoba. Mnogi se više nisu mogli vratiti sve do kasnih 80-ih. Diskriminacija protiv ove manjine je nakon toga uslijedila u sljedećim desetljećima i od strane ukrajinske i sovjetske e, vlade. I do danas slušamo ozbiljne vijesti o progonima političkih zatvorenika koji pripadaju krimskoj, eh, krimskim tatarima. Parlament i europske institucije moraju napokon eh, prekinuti šutnju koja već predugo traje oko tim činjenicima, no pritom moramo izbjegavati eh, ostvarivanje licemjernih ciljeva političkih i gospodarskih. Sramotno je da Europa e, već godinama ignorira patnje ovoga naroda, a s druge strane još sramotnije da se ih sjetimo samo kad nam odgovaraju interesi. Moramo se boriti za njih, a sve ostala politička razmatranja moraju prijeći u drugi plan. Hvala vam sad gospodin Tanok. i situacija koja se tiče istočne Ukrajine ne smije biti, postati jedan od e, zamrznutih sukoba. SAD i Europska unija moraju nastaviti primjenjivati sankcije protiv Rusije zbog aneksiranja Krima. No, ljudi manjinske zajednice na Krimu suočavaju se sa progonom, osobito etnički Ukrajinci i krimski Tatari. Tisuće je već pobjeglo na kopno Ukrajine, a pokušava se prisiliti ostatak Tatara da učine isto. Ovo je zapravo verzija iz 21. stoljeća masovne deportacije koja je 44. provedena pod Staljinom. Moramo budno pratiti ovo pitanje Tursku potaknuti da bude snažna u obrani svojih e, sunarodnjaka ondje. Prisilno otimanje teritorija nešto što je u modernom svijetu potpuno neprihvatljivo. Hvala. Zahvaljujem zastupnik Panceri, jedna minuta. Hvala vam. Ovo je drugi put da u tek nekoliko mjeseci razgovaramo o krimskim tatarima. Time želimo pokazati kako Europski parlament brini o toj manjini koja je od samog početka ukrajinske krize pokazala svoje protivljenje nezakonitom pripojenju Krima. Osim toga, ta, je manjina žrtva strašnih diskriminacija. Jako me brine odluka suda prema kojima je e, Međlis proglašen ekstremističkom organizacijom i tom su presudom zabranjene e, njegove aktivnosti. To utječe na cijelu zajednicu i zbog toga i to moramo najoštrije osuditi. Moramo poduzeti potrebne mjere kako bismo e, ukinuli ovu mjeru i isto tako želimo spriječiti daljne političke napetosti i moramo podržati ovu manjinu koja je u svojoj povijesti već doživjela brojna kršenja svojih prava. Hvala vam sada gospodin Maštalka. Poštovani kolege, nema potrebe objašnjavati što se dogodilo krimskim tatarima svi znamo za referendum na Krimu i prisilnu selidbu Tatara. Međutim, njihov jezik je nedavno postao jednim od službenih jezika na Krimu, što je pozitivan korak. No, sa time nisu svi zadovoljni i ne možemo prihvatiti

okupirala Krim. To je bio prvi pokušaj projekta Nove Rusije. U stvarnosti to je značila rusifikaciju okrutnu i brzu susjednih zemalja. U svibnju 1944. nakon Staljinove naredbe 240 tisuća krimskih tatara, cijela jedna nacija, deportirana je pretežno u Srednju Aziju. Tisuće ljudi preminulo je putem ili u izbjeglištvu. Ukupna deportacija je ostvarena. Danas na Krimu nastavlja se sa takvim politikama etničkog čišćenja. Tatarskim vođama brani se pristup na poluotok, Međlis, lokalni parlament, proglašava se nezakonitim, a deseci aktivista su optuženi. vjera, kultura, televizija, mediji se zatvaraju i mjere okupacije su ovdje vrlo jasne. Krimski Tatari ne spadaju u buduće planove Putinovog Krima. A to se sve događa u Europi u 21. stoljeću. Zabrana međlisa kršenje mnogih međunarodnih zakona i više sam nego vjeren da oni koji stoje iza ove sramotne sudske odluke moraju biti suočeni sa restriktivnim mjerama s naše strane, e, dakle tu mislim prije svega na takozvane dužitelje i suce. U suprotnom pogrešit ćemo. Kolege, Krim pripada Ukrajini, ne postoji Krim bez krimskih tatara. Hvala. Zahvaljujem, prelazimo na klubove zastupnika. Zastupnik Preda, jedna minuta. Hvala vam, predsjedateljice. Naš klub u više navrata je predlagao raspravu o ovoj temi sretan sam da već po drugi puta u proteklim mjesecima razgovaramo o krimskim tatarima. Situacija po pitanju ljudskih prava pogoršava se od veljače i došlo je do zabrane međlisa koji je prozvan ekstremističkom organizacijom. Istodobno diskriminacija i cenzura su se nastavile na Krimu, krimskom teritoriju koji je Rusija nezakonito okupirala. Podsjetio bih vas na činjenicu da mi e, ne prihvaćamo ovakve aktivnosti i smatram da je ključno da se započne sa pregovorima o napuštanju Krima što se tiče ruske strane. Također trebali bismo biti u mogućnosti pratiti situaciju vezano uz ljudska prava. Hvala vam zastupnik Howitt. Hvala. Odluka da se raspusti međlis kršenje prava odruživanja i na tomu je prethodilo nestanak barem šest krimskih tatara te predstavlja novi val e, napada na krimske tatare od početka e, ruske okupacije. Četiri desetljeća nakon što je to cijelo stanovništvo deportirano u tadašnji Sovjetski savez zapravo predstavlja samo nastavak ovakve politike. Eh, Međunarodni ured UN-a dokumentirao ove događaje i mi smo vjereni da bismo trebali zaštititi Tatare na temelju prava autohtonih naroda UN-a. U Kijevu sastao sam se sa Reftorom Čuberom, jednom od dvojice pretjeranih tatarskih vođa koji van Krima nastavlja zagovarati prava krimskih tatara. Njemu sam rekao da ih nećemo zaboraviti, a danas na to podsjećamo cijelu Europu. Zahvaljujem zastupnik Maker, jedna minuta. Što je dom? Dom je utočište na kojem nije čega ne strahujemo. Nažalost, za krimske tatare njihovi domovi, njihova domovina više nije sigurna. Oni dolazi do progona, genoksida, genocida, bezakonja. Bore se protiv najbrutalnijeg režima 21. stoljeća i oni su se vratili u svoju zemlju. Nitko ne bi očekivao da u 21. stoljeću zemlja koja je trajna članica Vijeća sigurnosti UN-a može na ovakav bezočan način kršiti međunarodno pravo. Krimski Tatari ponovno su e, žrtve međunarodnog bezakonja, otmice, lažna novačenja, ubojstva, kršenja ljudskih prava, njih se ponovno prisiljava da napuste svoje domove. U ovoj rezoluciji ukazujemo na odgovornost Kremlja za to, no pozivamo i na Europsku uniju i države članice da ne oslabi sankcije jer ljudi na Krimu na nas vjeruju. Zastupnica s Hake jedna minuta. Zahvaljujem. Nezakonita okupacija Krima strane Rusije dovela je također do e, kršenja prava manjina poput autohtonih krimskih tatara. Njih se sve više proglašava teroristima i suočavaju se s nasiljem, prisilnim nestancima i čak ubojstvima. Takozvana tijela vlasti ne istražuju niti sude počinitelje. Nadalje, Međlis je sada zabranjen i pozivamo Europsku uniju da pruži pomoć kako bi se on mogao ponovno sastajati u izbjeglištvu. Ograničenja pristupu OSSS-u, UN-u, Vijeću Europe i nevladnim organizacijama za ljudska prava loš su znak kao i ograničavanje slobode tiska i slobode izražavanja. Sva ta ograničenja prava i osobito progon manjina krimskih tatara zapravo se čine politički motiviranima i moraju biti privedeni kraju kao i nezakonita okupacija Krima. Hvala. Zahvaljujem zastupnik Šafhauser. Dragi kolege, evo ponovno imamo konsenzus, ali krivi. Tatari su jedan od stotinu etničkih skupina Krima i pod naodnim statusom autohtonog naroda bili bi jednaki od drugih. Da, istina je da ih je stanim progonio, ali sav ukrajinski narod bio je progonjen. Neki govore da su Tatari Tatari imaju više prava na Krim od Rusa, Grka i drugih e, manjina, a to u ime nekih e, osporavanih teorija, jer Grci su bili prvi tamo. No, e, Mađlis nikad nije priznat od strane bilo kojeg ukrajinskog ukrajinske vlade. Ministar pravosuđa Golovati je 14.3.1997. rekao da djelovanje Mađlisa je ilegalno u Ukrajini. Mađlis je postao teroristička organizacija Sljedeći govornik minutu, na Kada sam govorio, e, kada sam bio na e, Krimu, razgovarao sam sa Tatarima koje sam sreo na ulici. Tatari su... Tatara ima mnogo u tom dijelu e, Ukrajine i njihovi se uvjeti nisu poboljšali. Uh, njim upravljaju manje više iste osobe, samo što su to prije bili Ukrajinci, a sada su Rusi. Oni traže pravdu, no to im nažalost ne polazi za rukom. Međilis uh, je tijelo koje ih predstavlja i Međilis je zapravo imao električnu liniju i ona je prekinuta. Hvala vam i Europsku uniju treba e, ugasiti. Gospodin Štetina. Ha, od 5. E, mjesta 44. Stanin je prognao 240 tisuća krimskih tatara u Uzbekistan. Više od 100 tisuća tatara umrlo je, to je bila izravna posljedica tog e, prinudnog preseljenja, protuzakonita aneksija Krima čini od Tatara drugorazredne građane i jako se gaze njihova ljudska prava i to je još dodatni pokušaj tjeranja Tatara iz Krima. Ne smijemo dopustiti ponavljanje tragične povijesti 20. stoljeća i novih stranističkih praksa. Idućeg tjedna ću sudjelovati na komemoraciji u Kijevu, Kijevu 72. obljetnica genocida na Tatarima i bit će mi čast prati gospodinu Čubi predsjedniku Međelisa rezoluciju Europskog parlamenta koju ćemo izglasati danas. Na jednu minutu riječ ima gospođa Fotiga. Hvala. Krim je koljuka krimskih tatara. Borili su se protiv barbarske politike Rusa, protiv politike etničke etničkog čišćenja pod Stalinom, a i politike Ruske federacije gdje smo vidjeli više slučajeva etničkog čišćenja, ljudi nestaju isto, je isti slučaj s drugim manjinama, ali obim tog barbarstva prema e, Tatarima je bez presedana Mustafa Džamilev, njihov predsjednik, rekao je da treba pojačati sankcije prema Rusiji koji su žrtva Tatari. Gospodin Pajet, imate na minutu. Hvala. Ruska aneksija Krima je protuzakonita i treba prestati. Krim treba biti vraćen Ukrajini, no sve dok to ne bude učinjeno, Rusija ima obvezu štititi s Krima od svih zloporaba ljudskih prava, ali odjednom vidimo suprotno. Zabrana Međlisa i progon njegova članstva žalostan slučaj i to mora stati. Uskoro ćemo ponovo raspravljati o kandidatima za nagradu Saharov. Imajući na umu situaciju u kojoj su krimski tatari, predlažem da e, Mustafa Džamilev bude razmotren, dakle, čelnik e, tatarskih e, krimskih tatara koji je prognan zbog svog djelovanja zaštite krimskih tatara trebalo bi ga razmotriti kao kandidata za nagradu. Hvala. Hvala, gospodin Šogor, imate riječ na jednu minutu. Hvala, govorit ću mađarski. Zabrana rada međusa predstavničkog tijela krimskih tatara ukazuje bolje nego bilo što drugo na način na koji funkcionira ruska politika. Prema zakonu o borbi protiv ekstremista ruska, politika odlučila je zatvoriti to narodno predstavništvo i na taj način su zabranili odnosno proglasili cjelokupnu tatarsku manjinu kao ekstremističku, a to se dešava istovremeno dok e, ruske vlasti traže e, autonomiju za rusko stanovništvo na istoku Ukrajine, Krimu. Postoje brojne autohtone nacionalne manjine koje žive na teritoriju Europske unije. Ne smijemo dopustiti bilo koje države članici da primjenjuje istu varku kako bi cjelokupnu jednu zajednicu proglasila ekstremnom i nepouzdanom. Nažalost, bilo je takvih pokušaja. Činjenica da države smatraju autohtono stanovništvo kao strana tijela nije dobra vijest i stvara dojam nesigurnosti i društvene napetosti. Mulțumesc consiliul tătarilor din <clears throat> peninsula crimeea anexat. Hvala. 2014. godine, nakon aneksije Krima od strane Rusije, Tatarski mažlis je proglašen terorističkom organizacijom. Mnogi Tatari su u zatvoru, mnogi su nestali, neki su pronađeni mrtvi je tako jer su Tatar jedina manjina i jedino stanovništvo u Krimu koje se suprotstavlja na organiziran način Ruskoj federaciji i prijetnjama koje predstavlja e, Ruska federacija i e, okupacija ruska okupacija. Ja pozivam Europske unije i države članice da zamrznu vlasti imovinu onih koji su dali svoj doprinos u aneksiji Krima Postoje tri važna aspekta ovdje. Europska manjina je, e, jednoj manjini se prijeti istrebljenjem i sigurnost Europe je dovedena u pitanje jer Rusija naružava poluotok Krim najnoržanim sustavom obrane. To se sve dešava na južnom rubu NATO govornik je prekinut. Predsjedavajuća se ispričava svim onima koji neće dobiti riječ i govorniku. Gospođa Šajrova imate riječ. Hvala predsjedateljice, kolege. Ja se zalažem za ovo izvješće koje jasno upisuje stanje u Krimu, aneksiju, rusku aneksiju, aneksiju povredu međunarodnog prava. Izvješće jasno navodi konkretne slučajeve povrede ljudskih prava, zabranu Međlisa, ovog predstavničkog tijela krimskih tatara koje je postojalo od 1999. godine i koje je zabranjeno zbog naodnog ekstremizma i sabotaže. Europski parlament zahtjeva podršku Međlisu i ponovno uspostavi slobode govora nevladne organizacije trebale bi moći nadzirati slovo govora. Ja sam sastala s predstavnicima svih tih organizacija, srela sam se s novinarima koji moraju odlaziti, napustiti iz Krima. Za mene su njihova svjedočanstva glavni razlozi zašto se zalažem za ovo izvješće. Ispravno je da e, Europski parlament diže glas u ovom smislu. Spožo predsjedatelj, Debata za tu na krimski tatari... Hvala. Debata o Tatarima je pravovremena rezolucija o diskriminaciji krimskih Tatara. Oni su žrtve represivnih mjera. Ljudi mogu putovati. Ministarstvo pravosuđa zabranilo je predstavničko tijelo Međulis Rekli su za njih da su ekstremisti, a čelnici zajednice Džmilev i drugi su u egzilu, ne mogu uopće ući na polotok. Sve ovo stvorilo je brojna nezadovoljstva, međunarodna zajednica bi trebala reagirati. U suprotnom, bit ćemo samo promatrači onoga što se događa s ljudskim pravima u regiji. Iz tog razloga sve zemlje na Krimskom polotoku bi trebale prestati sa represivnim djelovanjem jer to su dijelovi... Govornik je prekinut. Ispričavam se, ali bilo je preko jedne minute, tako da molim sada povjerenicu Jurovu da uzme riječ. Uvaženi zastupnici, u ožujku dvije godine nakon ilegalnog priključenja Krima od strane Ruske federacije, Europska unija i njezine zemlje članice su ponovno izrazile zabrinutost zbog eh, kršenja ljudskih prava na Krimu. To uključuje nemogućnost slobode izražavanja, okupljanja, izražavanja vjerskih uvjerenja i progon pripadnika manjina, a naročito krimskih tatara. Visoka predstavnica potpredsjednica Mogherini raspravljala je o tome u, oči u oči sa vođama krimskih tatara tijekom njezine posljednje posjete Kijevu u studenome 2015. godine. Odluka donesena 26. travnja takozvanog Vrhovnog suda Krima da se zabrane aktivnosti Međesa koje je samoupravno tijelo krimskih tatara i u toj odluci je to tijelo obilježeno kao ekstremistička organizacija i time se krše prava Tatara u cijelosti. Nadalje to predstavlja i dodatno pokoršanje situacije s ljudskim pravima na Krimu od protuzakonitog priključenja od strane Ruske federacije 2014. godine. Gospođo predsjedavajuća, uvaženi zastupnici, još želim jednom istaknuti da se Europska unija zalaže za slobodan i neograničen pristup humanitarnih organizacija čitavom teritoriju Ukrajine, što uključuje i Krim i Sevastopol. U svjetlu posljednjih događaja to je od doista ključne važnosti. Za manje od tjedan dana, 18. svibnja, obilježit će se godišnjica deportacija krimskih tatara 1944. godine. Prošle godine zajednica krimskih tatara nije mogla održati mirne javne događaje na Krimu kako bi obilježila ovu povijesnu tragediju. Da je prigoda nama podsjetnik da su krimski tatari previše pretrpjeli u svojoj e, povijesti i da e, progon krimskih tatara se mora odmah prekinuti. Hvala vam. Zaprimila sam